Ovime otvaram sjednicu. E, prva točka dnevnog reda je program aktivnosti grčkog predsjedništva, izjave vijeća i komisije o programu aktivnosti grčkog